domani eh, non potrà arrivare prima delle 11.30, conferma? Vuoi confermare che de me, Madame de Grippe, eh, conferma che, vous confirmez que demain vous pouvez être ici seulement à 11h30 11h. 11h. 11h.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 his, uh, his future vision, I would say. And uh, finally, and in the light of what uh, happens at... Uh, a u svjetlu onoga što će se dogoditi na kraju pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, vjerujem da prijedlog koji je uključen u izvještaju da se prošire ti sastanci sa predsjednicima institucija, bilo pitanjima proračuna kao što je u članku 324 doista ima smisla i kao što sam već rekla vi ste prava osoba s pravim iskustvom e, da to, to iskustvo pretvorimo u dobru praksu. Dakle, hvala na ovom odlično odrađenom poslu. Hvala kolegici. Gurmaj, riječ ima kolega Hefner. vielen Hvala predsjedniče. Hvala i kolegi Lamasuru na ovom izvještaju koji je doista izvještaj na koji smo dugo čekali, koji smo dugo očekivali, nadali mu se i sretan sam što je to sada pred nama u tako jasnom i konciznom obliku i tako jasno obrazložen. Kolega Lamasur je to upravo tako odradio. Možda je donekle šteta da taj izvještaj zbog ove e, duge e, dugo vrijeme koje je trebalo da se izradi smo ga tek primili tek nedavno, pa ga nije, nismo bili u stanju dobiti prijevod prije sjednice, pa e, dakle tu bi trebalo više detaljne rasprave što je malo teško uz kratko vrijeme za pripremu ali u svakom slučaju sadržano je to e, izvještaj koji treba doista pozdraviti, a posebice način na koji je to kolega Lamasur napravio i to bez da je ikoga e, kritizirao ili da je na bilo koga prebacivao e, odgovornost, nego upravo kritički razmotrio i to upravo u ovom sazivu parlamenta što se još može korigirati ili ispraviti ili gdje se može ponovno uspostaviti ravnoteža ili uspostaviti odnos, e, prave odnos snaga između e, institucija Europske unije. I stoga mi se čini da e, također i formalno mjesto vijeća u ugovorima zajedno sa ovim tajnim tajništvom i svim drugim promjenama e, je svakako za pozdraviti, ali nešto se još razvilo što nije bilo namjeravano. I to je jedna opasnost koja može doista postojati za Europsku uniju i za demokraciju Europske unije, a time i za parlamentarizam i parlamentarnu e, legitimaciju i kontrolu. A to je rastuća tendencija vijeća da sam e, nastupa kao zakonodavac, izravno ili neizravno, što e, u članku 15 upravo e, ne bi trebao biti slučaj. Dakle, imamo tu jednu jedan razvoj koji otežava i građanima da prate postupak, legislativni postupak i ponekad se čini da se prvo stvari odlučuju, a onda tek raspravljaju i zapravo više E, nismo izvještavani prije sjednica vijeća nego nakon sjednica vijeća kao što je rečeno i mislim da ovaj e, format e, tog izvještaja ili tog debriefinga prije jedne proširene konferencije predsjednika da upravo to nije primjereno ideji parlamenta. Upravo se pred plenarnom sjednicom parlamenta treba raspravljati takav izvještaj, što znači da se onda u plenumu, ako je potrebno, može e, donijeti ili podnijeti e, rezolucije, e, što sa konferencijom predsjednika nije slučaj. A parlament u svojoj ulozi treba učiniti sve da ovu ovaj, ovu tendenciju koja se nekako uvukla, ovu deparlamentarizaciju da se e, taj trend preokrene. I također vjerujem da Europska unija e, ima budućnost e, onda, a mora imati tu budućnost ako nam uspije jasnije regulirati odgovornosti i jasnije pokazati građanima kako oni svojim odlukama na europskim izborima mogu utjecati na europsku politiku. Upravo to je argument za to da parlament mora biti ono mjesto koje prije i nakon e, sastanka vijeća vodi ovu veliku otvorenu debatu sa svima argumentima za i protiv. I mislim da ako E, da je to u interesu svih sudionika. Znači ako ponovim sada sve one stvari koje, o kojima je govorio kolega Lamasur, ako dođemo do pitanja recimo što možemo da učiniti po tom pitanju, mislim da tu postoje dva koraka. U ovom trenutku možemo učiniti malo, ali ipak nešto se može učiniti. A dugoročno to je jedno od niza pitanja koje treba razmotriti e, razumno i raspraviti detaljno u kontekstu e, europske budućnosti. Nadam se da upravo nakon izbora za sljedećih izbora za Europski parlament i izbora nove komisije, znači u dogledno vrijeme, razumno vrijeme i sa e, razumnim vremenom na raspolaganju za mirno savjetovanje, da će to dakle biti odrađeno. Dakle, parlament bi trebao jasno reći i pokazati da nakon jedne faze prilično hitnih mjera za spašavanje moramo doći do jednog vremena gdje ćemo imati vremena za konsolidaciju, ali i razmatranje o tome i naznake o tome u kojem na smjeru naš put mora voditi dalje e, u smjeru demokracije, transparentnosti i demokratske legitimacije i kontrole kao i metode zajednice koju treba jačati. U ovom trenutku mislim da ovaj prijedlog koji je iznesen u izvještaju treba prihvatiti, znači jednim razmjenom e, dopisa ili e, jednom izjavom koja će biti usvojena htio sam pitati izvjestitelja ne bi li uz to trebalo možda i e, težiti jednom međuinstitucionalnom e, ugovoru, a ne samo razmini pismenom možda e, jednu jasan i pravno čvršći sporazum ili dogovor. Dakle, gospodin Lamasur nam je vrlo opširno opisao što se događa u pojedinačnim područjima. E, to ne treba nimalo dopunjavati. Podopiramo ovaj nacrt izvješća. Treba razmisliti možda bili ovdje ili ondje bile potrebne neke amandmani, ali u načelu podopiramo ovo i zahvaljujemo izvjestitelju na ovom odličnom temelju za daljnji rad, na odličnom izvještaju. Hvala. Hvala zastupniku Lehneru. Riječ ima kolega Trkovski. Oui, euh, euh, congratulations à Alain, il a traité la... Najprije želim Alanu čestitati, on je o jako kompleksnim stvarima vrlo jasno i raspravio i na intelektualno jako zadovoljavajući način. Kao što sam rekao, ovdje se radi o jako delikatnom problemu i nastavit ću na engleskom jeziku kako bih bio jako precizan jer ovaj problem je kompleksan. The problem is... Dakle, problem je sljedeći. Um, ovo sve utječe na uh, prirodu same Europske unije, a mi smo u jednom, mi se nalazimo u jednom teškom trenutku. Znači, stručnici koji su gledali Lisabonski ugovor dok, dok se o njemu e, raspravljalo, mi svi osjećamo neke, da osjećamo te neke tenzije koje su se mogle i razviti i doista su se i razvile i stvorile probleme koje vidimo danas. Znači tenzije između ideje e, Europskog vijeća kao nelegislativnog tijela zacrtanog u temeljnim ugovorima, a ipak e, s druge strane, sa strane e, razine vlada e, vrhovnog tijela u tom smislu. Znači ono što se predlaže u ovom nacrtu je zapravo vrlo logično. To je linija koja zapravo slijedi ono što je zacrno samim osnivačkim ugovorima u istom logičkom smjeru. Problem je što neke države i šefovi država sad upravo e, shvaćaju što su ispregovarali u Lisabonskom ugovoru i shvaćaju pune posljedice možda tek sada toga. Što, na primjer, e, izlazi na vidjelo kada raspravljamo o pitanju davanja prepoznatljivog lica e, političkim strankama. To je nešto što parlament zagovara već godinama, e, a to je nešto što neki šefovi vlada e, zapravo sada vide kao jednu novost s kojom možda imaju problema. I zapravo sada kada nešto predlažemo, zapravo trebamo biti svjesni situacije u kojoj se nalazimo između dakle institucija Europske unije i tenzije između njih i pitanja u kojoj mjeri želimo ući u procese izmjena e, temeljnih ugovora ili ne. Znači ne bih sada dao neke odgovore, nego možda podijelio s vama neka od pitanja koja e, se postavlja u ovom pristupu. Mislim da svi predlozi koji su ovdje sadržani koji govore o tome, na primjer, pozivanje šefa Europskog vijeća prije debata i rasprava, usmjeravanje procedure tako da parlament e, bude sinhroniziran s onim što radi vijeća, sve je to apsolutno ispravno. Pa ipak i uza sve to, u sve ove benigne recimo stvari koje se čine, kao recimo pozvati šefa vijeća predsjednika vijeća prije vijeća da razgovara s parlamentom kako bi se uspostavio dijalog između institucija, to se ipak postavlja pitanje. Znači pitanje ako želimo nešto još ambicioznije, e, kao što je na primjer pregovori između dviju institucija temeljem modela 324 onoga što se događa u okviru e, pregovora o e, proračunu, učit ćemo još veće probleme. Znači sad je pitanje kako riješiti <laughs> tu zbrku i sada radili se tu dakle o gentlemanskom sporazumu, a svakako potrebno je dvoje za tango. moramo razriješiti ovo pitanje e, ustavne prirode. znači to su sve neka od pitanja koja želimo ovdje načeti i postaviti. Jer smo tijekom same konvencije pokušali uspostaviti najvažniju stvar, a to je da vijeće nema legislativnu ulogu. A sada nas je stvarno satjerala na neki način u kut, gdje ako želimo ovu metodu da se nastavi, moramo zapravo ući u pregovore sa vijećem. I to, kao što sam rekao, je logično, ali istovremeno i prilično opasno. I a, očigledno pitanje je još i o samom imidžu parlamenta koji želimo prikazati prema van. Znači predlažemo e, jedan izvještaj o višerazinskoj e, upravljanju vlasti za budućnost i ako radimo na odnosima e, s komisijom i nacionalnim parlamentima i iako ne predlažemo e, da mandat za buduće izmjene ugovora, moramo biti pažljivi e, i osigurati da sve te ideje budu sinhronizirane. Znači, predlog e, za budućnost je to da moramo svi zapravo biti na istovalnoj dužini. Zapravo ne dajem sada neke konkretne odgovore u ovom trenutku, ali mislim da bismo trebali to pažljivo međusobno raspraviti. Kao što sam dakle rekao, e, velika većina odluka koja se odnosi na bolji dijalog, bar za nas je to nisu kontroverzni a što se tiče pregovaranja, kao što je rekao Len, recimo uloga predsjednika parlamenta u tim e, pregovorima i kako bi trebao izgledati pregovarački tim, to su teška pitanja i nisam sigurna da se mogu riješiti samo džentlmenskim sporazumom. Ali, s druge strane, ako se ne e, bavimo tim pitanjima i ne pozabavimo tim pitanjima, e, onda i to na više, u višegodišnjoj perspektivi e, to neće biti rješenje. Dakle, mislim da je ovo jedno od najtežih pitanja koja još moramo odgovoriti, na koja moramo odgovoriti na ovom, u ovom odboru u drugom dijelu našeg mandata. Hvala. Trkovski, adesso. Hvala vam, kolega. Sad ima riječ kolega Gualtieri. Grazie, Hvala vam, predsjedavajuću. Ja želim čestitati kolegi su na njegovom jako zanimljivom izvješću te na njegovom izlaganju. Rekao bih da je bez sumnje stvarnost nadišla ono što stoji u ugovorima, odnosno postali smo svjesni kontradikcije između simetrije koje se nalazi u osnovama u članku deset u kojem se govori o demokraciji putem građana koji izravno koji su izravno predstavljeni, te, s te, su s druge strane predstavljene države članice, a potom ugovor nije dosljedan sa tim početnim načelom. Predviđena je simetrija između dvije razine vlasti. Ona je došla do izražaja ne zato što je došlo do nazadovanja već e, zato što je Unija povezala čitav niz e, sektora koje su ušle pod okrilje europskih politika više nego što to prije bio slučaj prije nastanka krize. došlo je do razlika u odnosima između komisije i vijeća. Sad imamo trokut vijeće, komisija, parlament. Sa funkcionalnog područja pomaknuli smo se na područje politika što nije do kraja uređeno. I zato je potrebno učiniti ono što predlaže kolega Lamassur. Stvarnost nije zakonodavno uređena, došlo je do nekakvih opasnih presedana, naročito kad je riječ o gospodarskom upravljanju. Osobno sam bio uključen u dva ova pokusa. S jedne strane tu je sudjelovanje parlamenta e, u pregovorima o fiskalnoj konsolidaciji. Iako je to bilo nešto što je prije potpadalo pod područje djelovanja šefova, vlada i država. S druge strane, tu je i pokušaj stvaranja autentične ekonomne i monetarne politike. Tu se često sukobljavamo Zadovoljni smo time, time što smo uključeni kao parlament u pregovore, mogli smo pokrenuti redovnu proceduru, s tim u vezi dati i odabrati naše predstavnike, dati im e, mandat. Međutim, pregovor Pregovori ovakve vrste često dovode do ishoda s kojima se nužno ne slažemo, poput e, zaključaka izaslanika koji vele da se određeni mogu, predlozi mogu, odnosno ne mogu više podnositi. To je nešto što ulazi u područje djelovanja vijeća. Trebali treba li komisija dati zakonodavni prijelog, treba li, dati, komunikaciju, kada to može učiniti. Potom smo imali još jedan presedan kada je riječ o višegodišnjem financijskom okviru. Tu smo se sastali, tu je došlo do sastanka između predstavnika komisije to 24. u mjesecu. To je bilo nešto nesvakidašnje zbog e, sastava zbog sastava prisutnih e, na tom sastanku, te se slažem da je potrebno ovome što se događa dati određenu strukturu, zadati okvir za dijalog između parlamenta i vijeća. Slično je istaknuo kolega Tarkovski, a to se mora dogoditi s ciljem da se sačuva metoda zajednice. Vijeće je u tom smislu i tijelo u kojem se glasuje, glasuje se kvalificiranom većinom. To ne samo da bi se zaštitili nekakvi, nekakva abstraktna načela, zato što je riječ o nečemu što često nije moguće ostvariti u praksi. Često vijeće e, dolazi do sporazuma koje potom nije moguće primijeniti u praksi. Mislim zato da je potrebno revidirati u redovni zakonodavni postupak. Mislim da se to pokušava, da se na to pokušava odgovoriti u ovom izvješću, pokušava se oblikovati strateški dijalog između parlamenta i Europskog vijeća. Mislim ovdje na izvještaje koji se trebaju dati parlamentu prije sastanka Europskog vijeća, međutim s druge strane moramo učiniti sve što možemo kako se težište ne bi stavilo isključivo na stranu vijeća. To se odnosi na stavak koji govori o onome što želimo postići. Mislim da se u izvješće može uključiti i drugi aspekt dijaloga parlamenta i vijeća. To je nešto što nas čeka za nekoliko mjeseci. Riječ je o odabiru predsjednika Europske komisije. To vidimo na naznake e, toga i u ovom nacrtu izvješća. Međutim, mislim da se moraju ojačati u dijelu u kojem govore o ravnopravnosti. Dakle, pre parlament i vijeće zajedno trebaju održati konzultacije i moraju učiniti sve da se poštuje odredbe ugovora. Zadaće predsjednika komisije moraju biti takve da poštuju ishod, odnosno rezultate izbora i on mora dobiti većinu danih glasova u parlamentu da bi bio potvrđen. To je po meni nešto što se treba uključiti u ovaj tekst, a potom je tu nešto što je istaknuo kolega Tarkovski, uključiti ili ne u ovo izvješće i nešto što se tiče budućnosti, mogućnosti izmjene osnivačkih ugovora. Vidimo razvoj ove situacije u kojoj nema dobre ravnoteže između parlamenta i vijeća u ovoj situaciji kakva je, kako trenutno imamo i ne možemo time biti zadovoljni. Postavlja se pitanje želimo li ovim izvješćem djelovati na nešto što se može dogoditi u budućnosti, hoćemo li o tome početi voditi računa, hoćemo li voditi računa o dodatnim mogućnostima, o mogućoj izmjeni osnivačkih ugovora, na primjer. Pitanje koje se postavlja je ho, treba li se Europsko vijeće spojiti sa vijećem ministara, na taj način postati zakonodavno tijelo, sastajati se u različitim strukturama, u različitim oblicima ili će se ići prema funkcijama, to nazvati predsjednika Republike, a s druge strane će tu biti predsjednik komisije, ja preferiram ovaj prvi model. I postavljam pitanje, trebamo, tre, postoji li mogućnost da se izvješće pozabavi i ovakvim nečim? Možemo li dati, ili ćemo se pozabaviti e, prijedlozima koje je moguće sada ostvariti, a sve ostalo koje se tiče eventualnih strateških ciljeva, koje će se ticati buduće strukture Unije, Hoćemo li to staviti za neko drugo vrijeme? Hvala vam. Hvala kolega Glavatijeri, riječ ima kolega Brons. Uh, znači, debata prije svakog sastanka vijeća daje nam uh, svakako mogućnost da prokomentiramo dnevni red napred, ali ako predsjednik vijeća uh, je prisutan takvim debatama i E, onda se postavlja pitanje dakle koja se tu postavljaju očekivanja i predsjednik Europskog vijeća za razliku od predsjednika komisije nije odgovoran u smislu odgovornosti prema parlamentu ali njegova prisutnost pred svakim e, sastankom vijeća je različita od njegove prisutnosti nakon toga i mislim da bi bio jasan e, korak da bude na neki način, ako već ne odgovorno, onda barem da odgovara tako da Europsko, e, e, Europsko vijeće postane recimo kolektivno odgovorno parlamentu e, i isto tako se može reći za njegovu prisutnost na raspravi o stanju Unije. Znači, ovo, je, ovo ne bi bilo naravno na E, samo ne bi, bilo, ne bi došlo slobodno nego bi bilo ipak e, na račun vijeća, a ja sam stoga protiv toga i izvjestitelj nam je e, rekao da njegovi prijedlozi ne traže za izmjenu osnovnih ugovora, ali ipak bi došlo do promjene u odnosu moći sa zemalja članica prema Europskom parlamentu i kao što je već ovaj odbor pokazao, a Europski parlament nije tijelo koje zastupa zemlje, odnosno države članice, nego kolektivnu populaciju država članica. Hvala. Hvala, riječ ima kolega Rangel. Hvala, predsjedniče. Želim također čestitati izvjestitelju na odlično odrađenom poslu. Neću sada komentirati čak niti ovu, ove ideje kolega Bronsa, iako je, moram reći da je čudno da britanski član Europskog parlamenta je protiv parlamenta. I možda je to malo čudan moment. Mislio sam da Britanci doista cijene ideju i instituciju parlamenta. A drugo, malo je bilo čudno što ste zabrinuti za te de facto promjene kada su ustavne promjene u Velikoj Britaniji uvek e, neformalno, e, znači one su uvijek na neki način de facto. Znači, zapravo ne biste trebali biti zabrinuti za ovakvu vrstu promjena. Ali dobro, ono što sam zapravo htio reći je da ću vrlo, samo vrlo kratko reći da razumijem zašto smo e, toliko dugo čekali ovaj izvještaj jer uvijek je teško tako koncizno e, iznijeti tako dobar tekst brzo. Znači, dobar tekst zahtjeva svoje vrijeme za pripremu i zato moram reći da sam doista impresioniran e, ovim, e, ovim izvještajem koje je priredio kolega lama Evo samo možda dvije ili tri napomene koje mislim da bi mogle recimo doprinijeti ovom izvještaju. Prvo, ne znam je li to mudro, ali možda možemo pretpostaviti e, znači kako izgleda priroda Europskog vijeća. Kao što sam rekao, vjerojatno bismo trebali definirati Europsko vijeće kao političko tijelo koje ima ovu e, kompetencije, kako bi se na talijanskom reklo, indirico politiko. I stoga nije zapravo e, odgovorno parlamentu e, kao takvo tijelo neizravno političko tijelo. Međutim, a to je vrlo jasno odraženo na samom tekstu izvještaja, je i neka vrsta neformalnog legislativnog tijela. Jer postoji niz e, stvari u kojima zakonodavni predlog ili impuls poticaj dolazi od e, samog vijeća. Stoga bismo vijeće mogli vidjeti kao tijelo koje bi moglo imati neke odnose i neku vezu s parlamentom, pa treba uzeti tu dvostruku prirodu u obzir. Ne znam, treba li to formalizirati i izričito utvrditi, ali u svakom slučaju radi se upravo o, o tome. A s druge strane, Jasno mi je i da je nakon Lisabonskog ugovora ojačana e, snaga e, parlamenta. Ali ono što je iznenadilo sastavljača Europskog ugovora, Lisabonskog dakle ugovora, ali možda nije tako čudno ako znademo kao prvo s jedne strane da je s krizom došao niz mjera i odluka koje je trebalo donijeti u vrlo kratkom roku, vrlo brzo i to možda čak i bez osnove u ugovorima, znači bez mm, me, znači upravo na taj način e, je institucija dobila na važnosti i E, ulozi, a drugo e, je nešto što sam i sama sjetio u odnosima sa vijećem, a posebice dok smo sastavljali međuinstitucionalni ugovor s komisijom, znači odnos između e, parlamenta i komisije. Tu je naime postalo vrlo jasno da postoji gotovo neka vrsta obses, obsesija, obsjednosti tosti vijeća da uspostave presedan u tumačenju ugovora, jer vijeće se bojalo da bi moglo izgubiti neke od svojih ovlasti. Ne samo vijeće. E, dakle, e, i stoga e, su htjeli utvrditi jedan dan u tumačenju ugovora gdje će se maksimizirati ili optimizirati ovlasti raznih formacija vijeća, pa i naravno samog vijeća. Da kako ove kombinacija učinaka i stvarnost krize s jedne, s jedne strane, a strah od dodane vrijednosti e, ili snage parlamenta upravo su temelj ili podrijetlo ovog tumačenja e, e, vijeća u europskim institucijama. Stoga bih rekao da se u potpunosti slažem s prijedlogom, odnosno prijedlozima koji su ovdje izneseni, jer e, na neki način pokušavaju uravno uravnotežiti stvari putem pregovora, pregovora možda jednim dijalektičkim načinom, dijalogom, komunikacijom između institucija. Znači, dovesti, pokušavaju dovesti u ravnotežu balans e, odnose između parlamenta i vijeća i naravno indirektno i komisije. Ali to sve to samo neke napomene. Ono što misliš da bi se ovdje možda moglo poboljšati je možda ustavni profil vijeća, njegova priroda. Možda bi to moglo pomoći u davanju odgovora na probleme u ovom, dakle, ovom vrlo kompleksnim pitanjima koje su ovdje načete. Chairman, uh, colleagues, good Hvala vam. Ispričavam se što kasnim, ali bio sam u Škotskoj koja je daleko od Brisela, kako sam otkrio. Žako sam želio sudjelovati u raspravi o ovom izvješću koje je po mene zanimljivo i izvrsno, to sam i očekivao s obzirom na to koliko je vremena bilo potrebno za njegovu izradu. Dio izvješća koje ćemo završiti krajem saziva, koje će sadržavati niz promjena koje želimo, nešto toga će zahtijevati izmjene osnivačkih ugovora. Nadam se da će nas to dovesti do konvencije koju želimo objaviti do 2015. Naš fokus je usmjeren ka Europskom vijeću. Mislim da je to logično. Zato što je on dobio veće ovlasti nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. To je ono čime se želimo prije svega pozabaviti. I slažem se da su naše iskustva naročito tijekom krize u odnosima sa šefovima e, vlada i država pokazale da su oni dobili neke dodatne ovlasti, možemo ih nazvati čak autokratskima. Oni su govorili Grcima da smanje plaće, Portugalcima da povećaju poreze, a u osnivačkim ugovorima su na to našli pravnu osnovu, a ono tamo nije sadržano. Mislim da to je nešto čime se trebamo pozabaviti. Dovodim u pitanje Lisabonsku formulu koju smo izradili, a koja se tiče Europskog vijeća. Mislim da je bila greška isključiti nas iz zakonodavnog postupka. Premijeri ne mogu ne voditi računa o zakonodavstvu Evropske unije. Oni ignoriraju poboljšanje paketa dvaju mjera šest mjera ono čime smo htjeli utjecati na sekundarno zakonodavstvo što se tiče gospodarskog upravljanja u Europskoj uniji. Želimo se uključiti to vrlo jasno u donošenje zakonodavnih postupaka. To se tiče rada riječa ministara u njegovom uobičajenom sastavu. Mislim da je to upravo ono što, na što se moramo koncentrirati. Vidimo da dolazi do fluktuacije u njegovom radu tijekom rotirajućeg predsjedništva. Neki nisu dovoljno tehnički i politički pripremljeni, te to dovodi do nedosljednosti u radu ovog tijela. Htio bih dokinuti rotirajuće predsjedništvo vijeća. Mislim da je došlo vrijeme da se to poduzme. Treba ih jednostavno umiroviti. Mm. Mislim da ovo izvješće koje govori o odnosima parlamenta i drugih institucija koje predstavljaju nacionalne vlade, da bi trebalo biti vrlo kritično kada je riječ o radu vijeća ministara. Rad ministra trebao bi davati strateški smjer za Uniju u cijelini. Trebao bi davati upute vijeću ministara. Mm, to je sve što sam želio reći, ali mislim da ću podnijeti amandmane ono o čemu sam upravo govorio. Grazie, onorevole Lamassur. Hvala vam, kolega Lamassur ima priliku za odgovor. Merci à tous les collègues pour leur... Euh, hvala vam, predsjedavajući, hvala kolegama na njihovim primjedbama i kritikama. Za rasprava je svakako bila jako zanimljiva. Kolega Afner, kojeg više nema, iskritizirao me što mi je trebalo ovoliko vremena za izradu ovog izvješća koje evo nažalost postoji samo na francuskom jeziku. Žao mi je zbog toga, ispričavam se što mi je za to trebalo puno vremena, to možda pripisati moje ljenosti, ali činjenici da sam želio će dočekati kraj bitke i bitka vidimo još nije gotova. Prije sam govorio o pregovorima vezanim uz proračunski okvir i još se nalazimo usred bitke o tome. I uopće ne znamo kako će to biti okončano. Dakle, najbolje savršeno bilo da se sačka dva dodatna mjeseca. No sad će to, da to biti prekasno ako želimo doći do konkretnih zaključaka i biti korisni, onda bi AFKO morao da se baci na posao odmah sada. Nekoliko kolega, a osobito gospodin Daf, su naznačili da bi trebalo vidjeti da li će u našoj rezoluciji e, da li ćemo se ograničiti na to da se e, da li ćemo se ograničiti na aspekte e, samo kratkoročne prirode ili zamišljamo isto tako izmjene naših ugovora. Ja sam otvoren za jednu i za drugu mogućnost, no treba vidjeti što ćemo s tim. Dakle, sad kad e, Andrew govori o e, predsjedanju i slažem s potpunosti s njim, imam nekoliko ideja o tome kako uskladiti e, vlasništvo svake države i njihovog načina upravljanja i rukovođenja političkim odlukama sa europskom politikom. No, mislim da možemo razlučiti te dvije kategorije tema. Dalje, Rafa je postavio pitanje koje i sasvim je jasno prvo pitanje i razumijem zašto okljeva. Od stupanja na snagu ugovora iz Lisabona vijeće, Europsko vijeće je izašlo iz svoje uloge, skoro je promijenilo svoju prirodu i da, donosi zakonodavne odluke. Dakle, da li mi to priznajemo ili odbijamo to priznati? Dakle, to je glavno pitanje. Moj pristup i kroz ovaka, kroz obradove tema, jeste da se to prizna Zašto? Dakle, ja to priznajem, žalim što je to tako, ali ne mogu to izmijeniti. Dakle, dakle, prihvaćamo tu situaciju, odnosno vi priznajemo da, da je ona stupila na snagu. Europsko vijeće izašlo iz svoje uloge, ali ja ne znam kako ugurati pastu u tubu. Dakle, ukoliko želim da Europski parlament ima veću ulogu, značajniju ulogu, onda moramo naći način da vidimo kako radi sa Europskim vijećem. Eto, ja to tako zamišljam. Ili pak postoji još jedno drugo rješenje, još jedan drugi način da Europski parlament ima e, utjecaj na Europsko vijeće, a to je da se uhvatimo u koštac. Jedni s drugima. Dakle, naša, naš odbor za ustavna pitanja i proračunska pitanja e, da se baci na posao i da se klubovi zastupnika na plenarnoj e, slože s tim i da vidimo kako direktno stupiti u sukob e, s Europskim vijećem i imati ozbiljne konsekvence. Dakle, napraviti jednu veliku otvornu krizu kao vrsta krize kao što postoji između Američkog kongresa i predsjednika kriza koja je, nas koja već e, tu zadnjih nekoliko godina. Ja konstatiram samo da još nismo spremni za tako što. Da smo bili spremni, ja bih predložio da se odbije e, financijski okvir. Možda bi parlament uz poticaj, e, veliki poticaj naših sugrađana i veliki broj zastupnika u parlamentu se moga odlučiti na tako što osumnjam. Dakle, eto, ukratko mislim da e, ukoliko odbacimo to rješenje, stup hvatanju koštac, mislim da e, pristup koji može biti pragmatičan i učinkovit e, bi bio sljedeći, a to je da treba nastojati slijediti dalje uspostavljene dobre prakse, nekolicinu njih, a što se ostalih stvari tiče, nastojati poboljšati situaciju. Kolega Hafner je rekao da on, kada je riječ o sjednicama koje sjednicama parlamenta koje slijede e, sastanke Europskog vijeća, on kaže da bi bilo bolje da je to prava e, plenarna sjednica, a ne e, predsjednik... Ja se potpuno slažem s njim, no znate li zašto smo se opredijelili za to rješenje sastanka, proširenog sastanka predsjednika? Pa zato s obzirom e, na datum sastanka e, Europskog vijeća, to je često 15 dana ili 3 tjedna nakon plenarne, a s obzirom e, da se e, govori o aktualnim pitanjima, onda umeđu vremenu ta aktualna pitanja više nisu toliko aktualna. Dakle, moralo se naći rješenje i moramo iznaći rješenje, jer točno je da moramo pružiti mogućnost zastupnicima da u tom razdoblju kad predsjednik Europskog vijeća dolazi e, zastupnicima objasniti kako e, i što radi, pa mora svaki od europskih zastupnika e, imati pravi dijalog s predsjednikom Europskog vijeća i a ne samo da predsjednici klubova zastupnika e, dijalogiziraju u njihovo ime. To ne može tako. Dakle, u potpunosti se slažem s tim i e, otvoren sam za ulaganje amandmana e, s tim u vezi. S druge strane, isto tako posljedno pitanje, da li ne bi bilo bolje imati međunarodni sporazum? Da, ja ne znam kako bismo ga trebali nazvati ali ako se dogovorimo o s jednim tekstom s predsjednikom von Rompuje, mislim da mu treba dati neku e, pravnu vrijednost, jer ukoliko e, se usvoje e, određeni od mojih predloga, onda treba promijeniti unutarnji pravilnik i tako unutarnji interni pravilnik Europskog vijeća. Dakle, treba mu neko ime dati, ali sad to kako će se zvati taj tekst, to, još, to je još otvoreno pitanje. Zatim, kolega Gautieri je govorio o mogućnosti da se dopuni tako što bi se u taj e, sporazum e, između džentlmena, džentlmenski sporazum, ponudio procedura prema kojoj bi se e, Europsko vijeće i parlament dogovorili o određivanju sljedećeg predsjednika Europskog vijeća nakon izbora u Europskom parlamentu. Ja to nisam spomenuo, no e, prihvatam e, amandmane. E, imamo jako velike stručnjake u toj oblasti, napos Andrew Duff, koji se bave nekim drugim pitanjima, ali u stanju su tu pomoći. I tu imamo, to predstavlja jako interesantne, izuzetno delikatne probleme, no čini mi se da bi bilo jako teško dogovoriti se oko bilo čeg drugog nego minimalno, nego oko minimalne e, kalendara. Dakle, moramo se dogovoriti o proceduri, naravno. No kako je slabo vjerojatno da će e, se birati e, da će biti izabrana neka velika većina, dakle nužno će postojati igra između većine i oporbe unutar e, Europskog vijeća, a to ne možemo predvidjeti niti etablirati pravila u, okviru nekog teksta, no ipak vjerojatno bismo mogli, evo kolegi Valtieri i Andrew Duff su već e, razmislili o tome, tako da bi moglo nešto da se stavi na bijelo. Drugi kolega Rons se boji da bi naši prijedlozi mogli kao rezultat imati da će Europsko vijeće biti odgovorno pred Europskim parlamentom. Ja sam se divio bogatstvu njegovog e, bogatstvu engleskog pravnog vokabulara, jer vi raspolažete s tri riječi na engleskom jezikom kako biste objasnili francusku riječ odgovornost. Imate responsible, accountable, I ja stvarno tome divim, ali želim vas stvarno razuvjeriti i uvjeriti da moj cilj nije da e, predsjednik e, Europskog vijeća bude e, odgovoran pred odgovor na Europskom vijeću, tu se radi o različitim institucijama. Ne, cilj je da onda kada Europsko vijeće izađe iz svoje uloge i intervenira na zakonodavnoj razini, da u toj situaciji Europski parlament ima mogućnost da kaže što misli i da e, se time ne umanjuje njegova zakonodavna uloga. Eto, to je samo način da se e, ponovo uspostavi ravnoteža između institucija. Eto, gospodine predsjedniče, dakle, ja zahvaljujem kolegama. Vi će nam e, reći, naravno, koji su rokovi za podnošenja amandmana. Ja sam u svakom slučaju jako e, voljan dakle, da se obogati, e, e, učini preciznijim, boljim ovaj tekst koji je samo prijedlog, prvi prijedlog i rado ću poslušati kolege da se malo bolje o tome raspravi. Hvala kolega Lamasur. Znamo da ovo kašnjenje nema nikakve veze s vašom ljenošću, već je to rezultat potrebe da se obuhvate svi mogući elementi kojima se trebamo pozabaviti. Moram reći da smo se složili s vašom željom da pričekamo, o tome smo više puta raspravljali, zato vam još jednom hvala. Nažalost, evo sad kasnimo zato što kada je riječ o usvajanju ovog izvješća od strane konferencije predsjednika, vrijeme je već e, isteklo. Moramo nešto s tim u vezi istaknuti. Izvjestitelj predlaže kolegama i meni da se podnesu amandmani kako bi ovo izvješće postalo još šire, a ukoliko, želimo, ukoliko se želimo držati zadanog nam e, vremena, predlažem da rok za amandmane bude 30. rujna kako bismo mogli glasovati 14. listopada, ukoliko se vi slažete naravno, ukoliko ne, onda možemo naći nešto neko rješenje gdje ćemo vas moći još malo pričekati, međutim to moramo učiniti što je prije moguće. Vidim da se izvjestitelj slaže. Koliko nema primjedaba, onda ćemo tako utvrditi. Dakle, 14. 14. listopada glasujemo, 30. rujna u podne je rok za amandmane. Prelazimo na petu točku dnevnog reda koja se tiče Agencije Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona i stavljanje izvan odluke o, i stavljanje izvan snage odluke 2009.37.1 Izvjestiteljica je kolegica Tein. Ona je već istaknula svoj, svoj stav, o njemu smo raspravljali 8. srpnja, rok za amandmane je bio 5. rujna, imamo 11 amandmana Danas bismo trebali raspraviti o tim amandmanima kako bismo mogli glasovati također 14. listopada. Koliko izvjestiteljica želi uzeti riječ, izvolite. Hvala predsjedavatelju. kolege i kolegice, rekli smo da imamo 11 amandmana, Prvi je dao sam predsjednik e, sa amandmanom. E, e, gospodina Kazina nemam nikakvih problema. E, također sam napravila jedan malo drugačiji način formuliranja i mislim da možda između ta dva amandmana možemo doći do nekog kompromisa i time također onda uzeti u obzir i vaš amandman a preostalih deset amandmana dolaze sve od kolegice Guillaume i e, idu uglavnom u istom smjeru kao i moji amandmani. Sve su to dakle amandmani kojima je cilj da ne dođe do spajanja Europola i Cepola. E, o tome smo već detaljno raspravljali u ovom odboru i većina odbora o izglas, izjasnila se protiv e, spajanja e, također i e, nadležni odbor većinom se protivi spajanju Europola i Cepola i želim evo još samo kratko reći o, o koji su to razlozi. Dakle, radi se o tome da, ne, da neće biti sinergičnog učinka kao i da e, nema e, velikog, velike potpore za ovakvu agenciju. Zapravo imamo previše agencija, previše agencija koje ne rade dovoljno ekonomski, e, opravdano i utvrdili smo također, odnosno ombudsman je utvrdio da E, što su više udaljene sve agencije od zbora ili Brisela, to više vode vlastiti život i da sve to možda nije jako pozitivno, dakle to što se govori o našim agencijama, ali upravo agencija Europol, koja je agencija koja postoji već e, dugo, jeste agencija Europske unije e, za koju su gotovo svi uvjereni da radi e, ispravno i učinkovito. Međutim, ona je sada već na samoj granici svojih moći i mogućnosti e, i tu e, ako se sada još prenesu toj agenciji dodatne ovlasti ili poslovi one kojima se sada bavi CEPOL zapravo ovdje neće doći do učinka uštede a osim toga probleme je da je mandat za obrazovanje koji ima CEPOL ne pokriva e, ono što radi Europol. Naime, Europol se bavi suzbijanjem najtežeg kriminaliteta i prekograničnim pitanjima, ali CEPOL ima i e, mandat za obuku koji nadilazi to područje i zapravo tu se radi o, e, određenim ospornim kompetencijama, znači ne radi se samo o prekograničnom kriminalitetu i suzbijanju prekograničnog kriminaliteta, nego i mjerama obrazovanja u području javnog e, reda i mira i sve to treba biti e, u europskom duhu koji treba ugraditi u obrazovanje policijskih službenika u zemljama članicama. Imamo i problem sa nadležnostima, e, naime osporeno je da Europol e, uopće funkcionira unutar e, okvira ugovora. Naime, postoji niz zemalja članica kao i nekih zastupnika ovog parlamenta koji smatraju da CEPOL dakle, ne radi u tom okviru i Također i u mojoj vlastitoj zemlji članici činjenica je da Europol e, pokriva područje odgovornosti Saveza, dok e, same policijske e, nadležnosti i obrazovanje policijskih snaga je u kompetencijama i u nadležnosti saveznih država, znači imamo problem sa nadležnostima. Stoga predlažem da, stoga moram reći da većina smatra e, da se treba izjasniti protiv ovog e, predloga. I, iako je inače spajanje agencija dobra ideja, ovo su dvije krive agencije koje, <laughs> za koje se predlaže da se spoje. I također, kao što je rekao <laughs> gospodin Dafa, možda Cepal e, nije možda tamo toliko omiljen ili možda će biti zatvoren, ali svakako treba razmotriti možda bi li se sjedište Cepala mogao premjestiti u Hag e, i tu postići sinergijske efekte kada recimo e, policijski službenici iz raznih zemalja onda rade barem e, prostorno blizu jedni drugima, ali zbog ovog problema sa nadležnostima u svakom slučaju treba imati pravnu razdvojenost dviju agencija, čak i ako bi bile na jednom mjestu, znači u istom gradu u Hagu i kad bi se Cepal tamo preselio svojim e, sjedištem. Dakle, hvala, hvala na e, predlozima. Mislim da su svi amandmani neproblematični, svi amandmani e, gospođe Gijom idu u istom smjeru kao i moj vlastiti. Hvala. Riječ je zatražio kolega Duff. Yes, um, thank you very much. I mean... Hvala vam. Prvo reakcija na ovaj prijedlog. Ja sam podržao. Mislio sam da će doći do racionalizacije u poslovanju ovih agencija te do proširenja nadležnosti Europola. Mislio sam da bi to moglo dovesti do ušteda. Međutim, politički stav u klubovima zastupnika je suprotan takvom spajanju. I to se mora poštovati. Kolegica Tajn, u njezinom izvješću se ogledala stav parlamenta. Mjesto gdje je sada Cepol smješten, to je Bramsul gdje je smještena policijska akademija i to će se sjedište zatvoriti. Dakle, nešto se sa Cepolom mora učiniti. Tako nešto se do sad nije dogodilo u povijesti Evropske unije da Britanci ne žele zadržati cepol u Ujedinjenom kraljevstvu. Iako je riječ o pitanju prestiža ili nečeg drugog. Dakle, nešto se mora dogoditi. odbor mora, odnosno komisija mora reagirati na protivljenje parlamenta u vezi s ovim prijedlogom. I moramo se okrenuti alternativi, odnosno planu B. Hvala vam, kolega Hefner. Yes, thank you very much. I can... Hvala. E, Biću kratak, zahvaljujući izvjestiteljci odličnom e, poslu je izvjestiteljica obavila. Mogu reći da u potpunosti podopiramo ovaj nacrt, e, kao što podopiramo i podnesene amandmane koje je podnijela gospođa Guillaume kao i predsjednik, e, što znači da suradnji sjedište u istom gradu ako se to čini mudrom idejom, dakle zašto ne, ali ne pravnom spajanju dviju agencija institucija, a sutra ćemo se baviti samim sjedištima institucija. Grazie. Hvala, kolega Goltier. Thank you. I will be very short as well. Hvala vam. Ja ću biti kratak. Govorit ću u ime kolegice Guillaume koja je izvjestiteljica iz Sijene za ovo pitanje. Kako bih rekao da podržavamo stav iznesenu izvješću. Kolegica je podnijela neke amandmane koji su u skladu sa onim iznesenim s izvješćem, te nema mnogo toga za dodati, samo bih u vlasti to ime htio izraziti neke sumnje koje se tiču amandmana 16 o interparlamentarnom tijelu koje bi trebalo nadzirati Europu. Malo sam sumnjiča kada je riječ o interparlamentarnim tijelima, kada je riječ o kontroli. Mislim da bi oni trebali služiti za razmjenu informacija, rasprava između parlamenta i Europskog parlamenta, ali nadzor treba biti na europskoj razini, treba ga provoditi Europski parlament, na nacionalnim razinama to je područje nacionalnih parlamenta. To je moj stav, ali ja nisam stručnjak za ova pitanja. Te to tek mišljenje, odnosno pitanje s moje strane. Hvala. E, pa- Prije nego što dam riječ izvjestiteljici za kraj rasprave slijedi sastanak koordinatora. Pa molim koordinatore da ostanu u prostoriji. Dodajem jedan komentar o zajedničkom stavu. Po meni nije dobro eh, da se povećava broj agencija, te ujedinjenje dvaju različitih agencija se po meni učinilo nešto sasvim dobro. Međutim, u ugovoru iz Lisabona jasno e, vidimo članak 87 koji se bavi funkcijama policije, tamo se navode sve ove institucije, tijela, tamo su pojmenično navedene, te potom stoji dio koji se tiče Europola, ali nema ni riječi o tome kako osposobljavamo policijske službenike. Znači, to je nešto što se tiče osnivačkih ugovora. Izvolite, kolegice Tajin, imate riječ. Da, mislim zapravo da je jasno. E, dakle, zahvaljujem još i gospodinu Hefneru na ovom prijedlogu e, koji bi trebalo usvojiti. Dakle, da e, kada eh, ako se Velika Britanija želi riješiti eh, ove agencije i zatvara eh, prostore da će zapravo biti dobra ideja da se preselen u Hag, ali da ostane zasebna agencija. Iako je kolegica već otišla u svakom slučaju, zapravo bi možda Europski parlament trebao nadzirati možda rade Europola, ali to nije E, nešto što je moguće u pravnom okviru, jer to je nadležnost nacionalnih parlamenta, pa tu moramo zajedno djelovati. E, il, e, possiamo... Možemo dakle potvrditi datum, to je 14. listopada za usvajanje nacrta mišljenja, zato što odbor LIBE koji je nadležno za ovo pitanje je već odlučilo da će konačno glasovanje biti održano 5. studenog. Dakle, mi moramo prije toga dati mišljenja, to je 14. listopada. Hvala vam. Kada je riječ o šestoj točki dnevnog reda, pravilima glasovanja i postupku odobravanja, već smo imali razmjenu mišljenja 17. lipnja i to amandmanima koji su bili podneseni, deset ih je. Podsjećam vas da smo imali vrlo živu raspravu unutar na sastanku predsjednika odbora i tu su čak bili zabilježeni povišeni tonovi i istaknute kritike da nisu svi nadležni odbori bili uključeni. Tu je kolega Tarkovski odgovorio na sve upite. Međutim, smatram da je dobro doći do, do sporazuma da se e, ovo glasovanje odgodi za 26. studenog kolega Trakovski, slažete li se s time? No, very briefly. kratko. Ja mislim da nemam puno vremena. Kao što ste rekli tijekom konferencije predsjednika odbora došlo je do pitanja koje se tiču našeg izvješća. A oni zapravo proizlaze iz nesporazuma. Optužili su nas da predlažemo neke promjene, a zapravo smo odgovarali na njihova pitanja. Nisu prihvatili naše gledište da moramo odvojiti pitanje međunarodnih sporazuma i da o tome tražimo zasebno izvješće koje bi to razjasnilo. Jedino pravi problem je pitanje odgode. Neki predsjednici odbora žele odgoditi odluku o tom pitanju a mi želimo zapravo ubrzati cijeli postupak. Ne želim se sada baviti filozofijom o tome zapravo što želimo učiniti po tom pitanju. Međutim, voljan sam prihvatiti većinu amandmana, naročito one od Andrewa koji pojašnjavaju moj prijedlog. Moj prijedlog je da damo jasnu preporuku svakom odboru. Možemo navesti razloge, ali usto nećemo navesti uvjete. Kako bismo objasnili stav Europskog parlamenta, želimo pojednostaviti postupak donošenja nezakonskih rezolucija. To je nešto što je dosta stvaralo dodatne probleme. Kada je riječ o međunarodnim sporazumima, ne želimo se baviti tim problemom, zato što se njime bavi privremeno izvješće. I time ćemo se pozabaviti u drugom izvješću. Po meni je jedini problem, onaj drugi si predložio rok od četiri mjeseca, to baš nije prihvatljivo želimo ubrzati stvari. tome smo raspravili na sastanku predsjednika odbora. Naročito gospodin Moreira želi da se uključi mogućnost da se određeno izvješće odgodi, ali mislim da je naš prvotni pristup bio ispravan. To je moj odgovor drugim odborima. Chiesto di intervenire l'onorevole Gualtieri. Tražio riječ kolega Gualtieri. Thank you, Chair. I lost the beginning of this. Hvala vam. Ne znam sad je li u pitanju rasprava ili neka samo kratke primjedbe, ukoliko ovo nije rasprava, ne želim sudjelovati. Ovo jedno i drugo kaže Predsjednikom želim da skratimo raspravu, možemo imati ukoliko želite sudjelovati i zato sam dao riječ kolegi Trakovskom. Ja bih predložio da pažljivo saslušamo mišljenje predsjednika odbora koje trenutno čekamo zato što je dobro pričekati širi konsenzus. To je inače od koristi. Slažemo se da ne je potrebna podrška na razini odbora, da ćemo na plenarnoj sjednici glasovati za ili protiv, ali trebamo uspjeti opravdati svoje zahtjeve ljudima koji rade u odborima. Rafal to zna, zato što su svi naši amandmani idu u tom pravcu. Hvala vam. Hvala vam, ne vidim druge zahteve za e, riječ. Želi li gospodin Tarkovski još nešto istaknuti? To ćemo učiniti u četiri oka. Hvala vam na tome. Aha, vidim kolega Hefner je zatražio riječ, nisam vidio, ispričavam se. Ja, fragen, Htio sam samo e, pitati, ne znam što znači to zapravo za sam rezultat. Ostajemo kod onog izvornog e, vremenskog okvira ili čekamo dok se ne pronađe neko rješenje e, koje će uključiti konferenciju predsjednika odbora. Ja zapravo nisam sada komentirao sadržaj jer pretpostavljam da ćemo pričekati. Ako nećemo čekati, onda ipak moramo sada ući u debatu. Na početku sastanka sam rekao kao da je sporazum na razini konferencije predsjednika taj da se glasovanje odgodio i glasovati smo trebali danas. To će dati mogućnosti odborima koji su zainteresirani da daju svoje mišljenje da to učine. Zato je 26. studeni bio određen za glasovanje. Ja to predlažem, nije da sam samo tome odlučio. Dakle, predlažem 26. studenoga za glas u našem odboru kako bismo dali onim odborima koji to žele vremena da izraze svoje mišljenje. Ukoliko bude potrebno, još ćemo o tome raspravljati prije glasovanja. Međutim, Tarkovski je evo spreman za pronalaženje sporazuma kada je riječ o glasovanju o ovom izvješću. Možemo govoriti o nekim drugim e, pitanjima koje mogu zanimati članove ovog odbora. I to sve nakon pristizanja mišljenja drugih odbora koje ovo pitanje zanima. Dakle, 26. studenog je dan kada ćemo glasovati o ovom izvješću i prelazimo na sastanak koordinatora i to nakon pauze od pet minuta.